Hvala vam lijepa. Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, dragi kolege. Stvarno je čast biti ovdje danas prisutan kao kandidat za povjerenika za humanitarnu pomoć upravljanje kriznim situacijama. Čast je što mm, sam predložen za ovaj sektor koji se nalazi u samoj srži temeljnih vrijednosti. Ja sam i tekako svjestan veličine odgovornosti. Sjedim ovdje pred vama kao kolega, kao političar koji govori političarima. Mi se svi bavimo donošenjem odluka. To su često teške odluke, vrlo teške odluke. Političari se stalno bore sa prošlošću. Mi smo odgovorni sljedećim naraštajima, i stoga moramo imati viziju, moramo imati političku hrabrost i dostojanstvenost. Moja odgovornost da pružim vodstvo i da tu viziju pretvorim u rezultate na terenu. Potreba za humanitarnom pomoći je svakim danom sve veća. Sukobi, klimatske promjene, zdravstvene katastrofe, ekstremno siromaštvo i glad su faktori koji najviše pokreću tu povećanu potrebu. Šokirajuće činjenice govore o samoj težini te situacije. Do kraja 2013. godine 51 milijun ljudi je bilo raseljeno zbog sukoba. U prosjeku 32 tisuće osobe bilo je raseljene svaki dan. Svaki dan više od 8000 djece umre od neishranjenosti, a skoro 3000 djece umire dnevno na dan kad su rođeni. Naša odgovornost da to riješimo danas, ne kasnije, danas, a ne sutra. Znam što znači nalaziti se u konfliktnoj situaciji, nemati krov nad glavom, biti lišen osnovnih potrepština, živjeti u strahu i biti lišen dostojanstva. Kao dijete i zatim ponovno kao student bio sam svjedok patnje naroda Cipra. Ciparski Grci i Ciparski Turci. Bio sam svjedok eh, boli koje je izazvala raseljenost i shvatio sam na težak način koliko je humanitarna pomoć važna i potrebna. Dopustim mi da budem jasan. Posljedice sukoba nemaju nikakvo etničko niti vjersko obojenje. Sukob pogađa sve, mlade, stare, žene, muškarce, djevojčice, dječake. Humanitarna pomoć temelji se na potrebama, a ne na političkim rješenjima. Pred nama je vrlo težak i složen kontekst. Kao prvo, dopustite mi da odam počast humanitarnim radnicima. Oni svaki dan riskiraju svoj život kako bi pomogli drugima, neovisno o identitetu, vjeri ili nacionalnosti. Pritom mislim na ubojstvo britanskog humanitarnog radnika David Hainsa kojeg su ubili militanti, pripadnici ISIS-a. Mislim na ubojstvo osmero vrlo hrabrih nacionalnih humanitarnih radnika koji su pokušali objasniti opasnosti ebole. To su vrlo bolna sjećanja na opasnosti s kojima su suočeni humanitarni radnici. No, to nas isto tako podsjeća o sve većem nepoštivanju najosnovnijih temeljnih načela koje su zapisana u Međunarodni humanitarni zakon. Broj napada na humanitarne radnike se povećao četiri puta od 2003. godine. Svijet postaje sve krški i zbog sve veće učestalnosti i intenziteta prirodnih katastrofa. Zemlje u razvoju, uključujući Europa, nisu toga lišeni. Na primjer, e, imali smo poplave koje su pogodile regiju na Balkanu prošlog svibnja. To je bila najgora katastrofa koju je ta regija vidjela u preko stotinu godina. Europski zajednički odgovor na, taj, na tu katastrofu je bio odmah tu i bio je vrlo impresivan. 23 država članica su djelovali u solidarnosti i pod koordinaciji Europskog mehanizma za civilnu zaštitu i poslali su stručnjake i vitalnu pomoć. Osim ljudskih tragedija, katastrofe imaju i razarajuće posljedice na gospodarski rast i razvoj. Upravljanje kriznim situacijama znači raditi na cijelom ciklusu katastrofe, što uključuje i prevenciju i spremnost. To radimo u suradnji s našim državama članicama, pomažemo im da smanjuju rizika, isto tako i međunarodno u okviru okvira za djelovanje iz Hioga. Nadolazeća svjetska konferencija u Sendaju, idućeg ožujka, bit će prilika da, je, da prevencija i spremnost za katastrofe bude jednaka našim prioritetima vezanih uz odgovor na katastrofe. Mišljenja parlamenta su vrlo važna i ja sam spreman razgovarati s vama prije same konferencije. U okviru sukoba situacija je veoma ozbiljna. Nikad nismo imali situaciju da smo imali četiri simultanih katastrofa koje su najviše klasifikacije unutar sistema Ujedinih naroda. Imali smo Siriju, Irak, Srednjoafričku republiku i Južni Sudan, ali imamo i mnoge druge krize koji dalje zahtijevaju humanitarnu pomoć. Palestinu, Demokratsku republiku Kongo, Mali, Kolumbija, Mijanmar su samo neki od njih. U Siriji možemo se doći jednim od najvećih svjetskih humanitarnih katastrofa. Više od 10 milijuna ljudi su doživjeli posljedice tog sukoba. Skoro 6,5 milijuna ljudi, od toga polovica djece, su interno naseljene osobe, a broj izbjeglica je već prešao brojku od 3 milijuna. Europa mora djelovati sada, ne sutra. Osim toga imamo razarujuće posljedice epidemije virusa ebole u Zapadnjoj Africi. Prema najbolje bi da bismo trebali gledati kao veliku prirodnu katastrofu, kao tajfun koji se sporo kreće. To je također i prijetnja globalnoj sigurnosti, kao što je zabilježilo Vijeće sigurnosti onih naroda. Osim ovih zastrašujućih statistika što se tiče širenja samog virusa, imamo tu i prave ljudske živote, ljude i zajednice koji će trebati i psihosocijalnu pomoć nakon što se oporave. To su krize koje zahtijevaju odmah odgovor, ali isto tako i dugoročno planiranje. Ta situacija bez presedana međunarodni humanitarni sustav stavlja pod iznimni pritisak. Ja sam siguran da će svjetski humanitarni sastanak na vrhu 2016. godine doprinijeti poboljšanju naših kapaciteta u međunarodnom sustavu kako bismo pružili ljudima ono što im je potrebno svjetska gospodarska situacija nažalost ne doprinosi nalaženju rješenja za te izazove. Želim zahvaliti ovom parlamentu, a posebice ovom odboru za čvrst i stalan um, angažman um, vezan uz podršku osnovnih operacija za spas života. Moramo spriječiti disrupcije u aktivnostima vezanih uz humanitarnu pomoć, a za to trebamo pouzdan i dovoljan protok plaćanja kojim ćemo moći nadmiriti naše obveze. I na posljedku nekoliko riječi o mojoj viziji. Izazovi pred nama su ogromni, ali isto tako je moja odlučnost i moj entuzijazam. Ja namjeravam konsolidirati izniman rad kojeg je obavila Kristalina Georgijeva. Kao prvo, Nastavit ćemo sa našim e, osnovnim mandatom što se tiče pružanja najosnovnije pomoći žrtvama. Europska unija ne smije pristići sa premalo sredstava i prekasno. Niti jednom želim doprinijeti tome da humanitarni radnici mogu ostati i ispunjavati svoje zadaće i mislim se koncentrirati ne samo na one najveće krize koje su trenutno u tijeku, nego i na one koji nisu na naslovnicama novina na zaboravljene krize. Kao drugo, želim biti glasnogovornik najranjivijih skupina. Glas onih koji su bez glasa. Želim raditi sa visokom predstavnicom Federico Grini kako bismo dali glas onima koji pate od e, sukoba i od katastrofa kako bi njih približili stolu gdje se donose odluke. Bio sam zgrožen svjedočenjima koje sam pročitao u nedavnom izvješću Međunarodnog e, vijeća za odbor što se tiče naselja i napasovanja s kojim su suočene sirijske žene i djevojčice koje su raseljene. Žene i djevojčice su posebno osjetljive na situacije gdje su dvije sukobi i njima želim posvetiti posebnu pažnju. Kao treće, branit ću ono što je posebno u humanitarnoj pomoći i njena načela. Za to imamo odličnu kolektivnu osnovu u Europi, a to je konsenzus o humanitarnoj pomoći. Kao četvrto, bolje je liječiti nego, bolje je spriječiti nego liječiti. Bolje je spriječiti nego liječiti, stoga mislim nastaviti sa radom na otpornosti, sposobnost otpornosti. Želimo ulagati u otpornost danas kroz humanitarnu pomoć i pomoć u razvoju i to je mnogo učinkovitije što se tiče troška nego sutra odgovarati na jednu konkretnu krizu. A u, um, u tom okviru ću surađivati rame u rame sa povjerenikom Mimicom koji je zadužen za razvoj. Kao petom, kriza s virusom Ebola je savršen primjer za potrebu da imamo nešto što je šire od same koordinacije, da imamo stvarni zajednički pristup između e, različitih država i različitih ministarstava. U tu svrhu radimo u komisiji kako bismo udružili sve usluge u nedavno osnovanom koordinacijskom centru za odgovor na hitne e, situacije ER gdje povezujemo naše države članice, naše međunarodne partnere i velike humanitarne donatore. Ali, iskreno rečeno, rezultati još nisu tu. Treba učiniti više od toga. Kao šesto moramo nastaviti štititi europske građane. Provedba novog zakonodavstva o civilnoj zaštiti bi trebalo dovesti do boljeg, predvidljivijeg, učinkovitijeg odgovora na katastrofe, ali isto tako bi trebalo doprinijeti tome da se, da se vrši prevencija za katastrofe na europskom tlu. I na posljedku, što se tiče takozvanog sveobuhvatnog pristupa, tu ću slijediti ono što je učinjeno od strane mojih prethodnika. Mi smo, dakle, unutra, ali imamo mogućnosti izlaza. U tu svrhu potvrđujem da ću raditi e, vrlo usko sa visokom predstavnicom i sa drugim povjenicima kako bih promicao rješenja za uzroke samih sukoba, kako bi pojačao prevenciju sukoba i rješavanje sukoba, stabilizaciju i to da se zemlje vrate na put kao državom razvoju. U isto vrijeme pokušat ću osigurati da humanitarna pomoć ne bude instrumentalizirana i da se načela čovečnosti, nepristranosti, neutralnosti i nezavisnosti poštuju. To su preduvjeti koji će dopustiti humanitarnim radnicima da imaju pristup žrtvama. Mi njima to dugujemo. Dragi kolege, tijekom proteklih dva tjedana ja sam mnogo toga naučio. Ovaj je portfelj vrlo gust što se tiče njegovog sadržaja i ispunjen je vrlo hitnim pitanjima. Ja učim vrlo brzo i ako mi ukažete povjerenje, nastavit ću raditi na ovome dan i noć kako bih produbio svoje svačanje ovih e, pitanja. I isto tako ću se redovito vraćati u ovaj odbor kako bih vodio raspravu s vama. Hvala vam lijepa.